jučerašnjeg e, dosta zahtjevnog dana. Moramo prijeći sada na treći dio našeg sastanka. Sada ćemo se pozabaviti delegiranim aktima. Čućemo prezentaciju predstavnika komisije koji je ovdje gospodin Šaps. Pozdravljam e, predstavnike glavne uprave Agri. Delegirani akti odnose se na nedavni paket potpore za poljoprivredna tržišta i to bi trebalo biti usvojeno u studenome 2015. godine. Paket sadrži tri delegirana akta, javne intervencije, zatim e, pomoć za e, privatne subjekte, zatim obavještavanje zemalja članica i proces informiranja za izravna plaćanja. To su također pitanja koja su povezana s poljoprivrednim tržištima. A su organizacije Zatim, Mm, podizvođača za aktivnosti i organizacija proizvođača i također aktivnosti transnacionalnih sektorskih e, organizacija i dozvole za uvoz i izvoz. Komisija naporno radi na pripremi delegiranih akata kako bi ih pojednostavnila. Zaprimili ste mišljenja i sav materijal po ovom pitanju mislim da bi bilo najbolje odmah dati riječ gospodinu Šapsu. E, Koji će nam pružiti informacije o aktivnostima glavne uprave za poljoprivredu. Izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, Chair. And uh, I'm really uh, pleased. Hvala, drago mi je što sam danas ovdje kako bih vam pružio uvid u prve rezultate rada kojim se bavimo u posljednjih nekoliko mjeseci i to u suradnji sa Europskim parlamentom i sa ekspertnim skupinama naših zemalja članica. Predmet našeg rada je usklađenje našeg zajedničkog tržišta i odredaba sa novim Lisabonskim ugovorom. Povjerenik je bio ovdje i predstavio je naš radni program. Također i moj e, glavni upravitelj je bio ovdje na odboru E, više puta i govori o tome kako smo organizirali naš rad. E, sada je na redu pročišćavanje više od 200 uredaba Vijeće komisije u jedan sažetiji tekst, a pri tome se koristimo mogućnostima koje nam nudi Lisabonski ugovor o delegiranim provedbenim aktima. Cilj sveg ovog postupka je pojednostavniti postojeće odredbe i propise i također smanjiti postotak pogrešaka u rashodima za poljoprivredu i također povećati dosljednost poljoprivredne politike i koristiti najbolje prakse. na kraju ostvariti i gospodarsku i administrativnu učinkovitost e, u upravljanju poljoprivrednim tržištima. Uložili smo nekoliko amandmana. Zatim e, imamo uredbu o pčelarstvu i pčelama i također i izdavanje dozvola za e, nasade usjeve, što ste sigurno vidjeli, no sada ćemo razmotriti prvu skupinu, odnosno prvi dio paketa pojednostavljenja i to je najopsežniji paket gdje predstavljamo četiri inicijative koje je predsjednik spomenuo, dakle javno djelovanje, zatim outsourcing, zatim e, izdavanje dozvola za uvoz i izvoz i na kraju dostavljanje podataka od strane zemalja članica. Sve je to doista važan niz dokumenata koje bismo htjeli detaljnije predstaviti, ali želimo naglasiti da će ih biti još. Ovo je tek prvi dio, tako da trebamo vidjeti što nam još predstoji u nadolazećim mjesecima, a pri tome mislim također i na prvi dio 2016. godine kada ćemo razmatrati e, standarde označavanja i e, plasiranja na tržište za voće i povrće, e, zatim još e, daljne delegirane akte o trgovini i o izuzu i nadam se da će to sve biti e, izrađeno tijekom 2016. godine. No dopustite mi da se vratim na inicijative koje bih danas želio predstaviti a pri tome vam želim posebice ukazati na neke inicijative koje su usvojene u ovom domu, upravo ovdje, koje su u kasnim fazama i daću jedan tehnički sažetak do sada ostvarenog napretka, a nakon toga ćemo rado saslušati vaše komentare i vaša pitanja i napomene o našim inicijativama. Započet ću o javnim intervencijama i pomoći za skladištenje. Dakle, time će se e, zamijeniti 16 provedbenih uredaba komisije. Htjeli bismo i dalje primjenjivati postojeće tehničke parametre s izuzećem e, sadržaja bjelančevina, kada je riječ o intervenciji na žitarice, dakle i bjelančevinama, također ćemo e, razmotriti i šećer. I također razne mogućnosti skladištenja. U raspravi sa zemljama članicama i dionicima i uz vašu pomoć e, našli smo određena rješenja i također e, mogućnosti skladištenja i objekte za skladištenje i tu smo dosta uznapredovali. I ono što je na kraju krajeva važnost zato da operateri budu prihvatljivi jest da oni E, šalju svoje količine koje će ih upisati onda u PDV očevidnika, a to je e, mala promjena u odnosu na ono što smo imali do sada. No, sada da prijeđem na outsourcing, izdajanje djelatnosti i međunarodnu, odnosno transnacionalnu suradnju, dakle izdvajanje djelatnosti, a, naročito savjetodavnih djelatnosti i računovodstva, knjigovodstva, treba omogućiti naročito organizacijama proizvođača. To je važan dodatan aspekt fleksibilnosti. Postoje izričita pravila o priznavanju transnacionalnih organizacija proizvođača i također sektorskih organizacija, no tu želimo naglasiti da dotične zemlje članice mogu preuzeti vodstvo u priznavanju tih subjekata. I na kraju ovim pročišćavanjem ćemo zamijeniti tri postojeće sektorske provedbene uredbe za hmelj i duhan. Let me now turn to the third uh, um, initiative. E, sada ću se osvrnuti na e, treću inicijativu koja se odnosi na dozvole koje su potrebne za izvoz i uvoz poljoprivrednih proizvoda. Željeli bismo uvesti jedan jedinstveni pravni okvir koji će okupiti 3 plus 6 postojećih provedbenih uredaba. I pri tome želim istaknuti da svi proizvodi koji su u sastavu kvota i također preferencijalnih e, uvoznih dozvola će tamo i ostati, to će se zadržati. Želimo smanjiti broj proizvoda za koje se izdaje dozvola kada dozvola služi samo za praćenje u međuvremenu naime, iznašli smo učinkovitije načine za mjerenje različitih e, količina koje ulaze, naročito pomoću posebnih sustava nadzora koji su poboljšani i dalje razrađeni u posljednjih nekoliko godina i prerasli su u vrlo moćan i pouzdan instrument koliko mi možemo prosuditi. Dakle, posljedično dozvole će se ograničiti na preferencijalni uvoz u tarifnim kvotama i također na neke ključne proizvode ugljen, šećer i konoplju. Naročito šećer e, podliježe klasifikaciji u, novoj nomenklaturi, i tako da ćemo na tome raditi u uskoj suradnji sa Olafom, zato jer je sustav dozvola ne baš najbolje rješenje za suzbijanje prijevara. Također u ovom kontekstu trebamo razmotriti mogućnosti za žitarice, odnosno osmisliti strožo i češći nadzor. Naime, htjeli bismo da se to čini jedno tjedno umjesto sada jednomjesečnog izvješćivanja kakav je sustav sada. Sada da prijeđem na posljednji instrument, a to je dostava kvantitativnih i kvalitativnih podataka od strane zemalja članica o različitim tržištima koje su pod našim nadzorom. Mi ćemo se svakako pobrinuti da zemlje članice zemljama članicama nije moguće tri nulte podatke, dakle to će smanjiti njihovo administrativno opterećenje i to je važno pojednostavljenje sustava upravljanja koji je sada na snazi, a siguran sam da ćemo povećati pouzdanost podataka koje će nam na kraju dostaviti. I na kraju, Zadovoljni smo našom suradnjom. Skupina stručnjaka je bila vrlo učinkovita platforma za izradu ovog zakonodavstva. Također, naše tajništvo je bilo važan dio ovoga procesa i mislim da ćemo vam se uskoro ponovno obratiti sa nacrtom pravnog teksta koji će biti konkretniji, suštinski i ići će i dublje od ovih e, skraćenih verzija koje smo poslali prošloga tjedna u cilju održavanja tehničke rasprave. Hvala gospodine predsjedniče, evo to je ono što sam htio reći, a stojimo vam na raspolaganju za vaša pitanja koja će svakako biti brojna. Hvala. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi. Hvala. Prvi će imati riječ naš glavni izvjestitelj za reformu ZPP-a za razdoblje 2014-2020 za zajedničku organizaciju tržišta. Gospodin Dantan, izvolite, imate riječ. Hvala remercier la Commission pour, euh, pour sa présentation. Kao prvo želim zahvaliti komisiji na izlaganju. I još jednom moram izraziti žaljenje što nema nikakvog kontakta prije komisij, komisijnih službi i izvjestitelja prije donošenja delegiranih akata. Ovo je žurna situacija zato jer su tržišta u velikim poteškoćama, a pravi još uvijek aktivan instrument je dakle skladištenje. I zbog toga su nam bili potrebni tekstovi i podloge. Ja sam pozorno saslušao objašnjenja koja se odnose na protišćavanje tekstova koji su već postojali, no upozoravam na to da se pojednostavljenje ne smije poistovjetiti sa žrtvovanjem, tako da ovi tekstovi koji imaju cilj pojednostavljenje traže i veću učinkovitost, a ne samo manje administrativno opterećenje. To je preduvjet za buduću osinu parlamenta. Dakle, i također podloga, odnosno polazna točka od koje ćemo krenuti. Želim istaknuti jedan poseban aspekt koji se odnosi na prijenos podataka od strane zemalja članica i na pojednostavljenje. Kao što imamo i u slučaju observatorija, trebamo raspolagati podacima koji se brze prenose i koji su pouzdani. I u ovom slučaju smatralo se na određeno razdoblje da se ne treba pozabaviti toliko tržištem, no ako ne budemo pazili, to će učiniti drugi, tako da ćemo u budućnosti biti žrtvama svih mogućih kriza, a nećemo moći ništa učiniti. Dakle, moramo si zadati ismirenja koja će se koristiti novim tehnologijama. Treba također čuti reakcije od dionika i subjekata koji su na terenu, tako da kada komisija ocrta jedno sanje na tržištu, onda da se razgovara o tome u stvarnom vremenu, a ne onome što se dogodilo prije tri ili četiri mjeseca. Dakle, imamo observatorij za mlijeko i mm, on, e, njegovo djelovanje je doista značajno povećalo i poboljšalo informiranje o situaciji na toj tržištu. Hvala. Gospodin Buda ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i želim zahvaliti komisiji na e, predstavljanju ovog izlaganja. Imam jednu preporuku. Kada je riječ o informiranju ili primanju informacija i podataka od zemalja članica, a nažalost e, tu moram navesti negativan primjer moje zemlje Rumunjske, dakle kada je riječ o komunikaciji s komisijom, e, to se događa upravo sa današnjom aktualnom temom, odnosno cijenom mlijeka. Cijene koje je objavila naša vlada e, su više od 20 centi po litri mlijeka, no nažalost mljekari dobivaju manje od 0,1 centa po litri. Dakle, trebamo radikalno promijeniti način prikupljanja informacija s tržišta. Ne smijemo se oslanjati samo na informacije vlada. Nije bitno koja je sad vlada na vlasti, nego trebamo jednostavno kontaktirati organizacije proizvođača zato jer one raspolažu pravim podacima. Hvala. Dziękuję. Hvala. Želi li netko drugi uzeti riječ sada? Gospodin Kužmjok, izvolite. Hvala, predsjedniče. Poštovani direktore, zahvaljujemo na ovim informacijama koje ste nam danas dali. Ja predstavljam novu državu članicu koja je prilično velika, ima veliku površinu, to je Poljska. Htio bih znati zašto ovo nacionalno financiranje koje podupire proizvođače mlijeka i mesa, a to je predvidjela komisija, ovako malo za moju državu govori se o 29 milijuna eura, nešto manje od toga, dakle manje od 7% u odnosu na ukupnu svotu. E, mislim da je ovo financiranje tako da ne uzima u obzir situaciju proizvođača u mojoj državi, mislim na proizvođače mesa i mlijeka. Naravno, takvi proizvođači imaju problem u cijeloj Europi, ali u Poljskoj smo zbog velike suše tijekom ljeta pretrpjeli velike štete. Došlo je do smanjenja proizvodnje, biljne proizvodnje i zbog toga je tu problem sa kvotama u proizvodnji mesa jer E, ove jeseni, odnosno tijekom zime, neće biti dovoljno krmiva pa će trebati i ukloniti e, određeni broj grla stoke, neće biti dovoljno hrane. Dakle, ovo je simbolično financiranje koje e, međutim ne rješava probleme poljoprivrednika u Poljskoj. Istina je da je Ministarstvo za poljoprivredu predvidjelo nacionalno pomaganje, nacionalne, nacionalno pružanje financijske pomoći. Ipak mislim da ovaj pristup nije proporcionalan um, u odnosu na težinu ovog problema. Hvala. Čini mi se da e, nema drugih javljanja za riječ. Gospodin Buda je htio javiti se ponovno. Izvolite. Hvala. Imam pitanje vezano uz pomoć za države članice koju je pružila komisija. Nedavno je komisija distribuirala 500 tisuća milijuna eura. Međutim, ne bi se trebali samo isplaćivati novac, nego biste trebali također provjeravati dolazi li taj novac do poljoprivrednika. Nažalost moram reći da od 11,4 milijuna koji su poslani u Rumunjsku, 3 do 4 milijuna će se isplatiti kompanijama koje promoviraju rumanske proizvode, a ne proizvođačima. Dakle, mogli biste paziti malo na to e, kako se taj novac e, troši u državama članicama. Hvala. Želi li se još netko javiti za riječ? Nema drugih javljanja onda ću ja kratko nešto reći. Općenito mi smatramo da premalu važnost pridajemo um, organizacijama na tržištu. Ima jako malo sredstava uh, koji se dodjeljuju za intervencije i zato dolazi do određene nestabilnosti. Tu ima previše varijabli. Zato u ovom sektoru poljoprivrednici imaju mnogo veća očekivanja jer poljoprivredna proizvodnja ima specifične karakteristike, tu je velika promjenjivost u ovom sektoru što se tiče proizvodnje i to može imati učinak stabilizacije ili destabilizacije. Još sam nešto htio pocrtati. Iz iskustva znamo da su delegirani akti nešto što može biti zabrinjavajuće. Radi se o e, formuli koja nas ponekad iznenađuje Iznenađuju nas rješenja koja se predlažu e, putem ovih delegiranih akata. Zato bismo željeli dobiti više informacija o tome. U vezi s rješenjima koji se predlažu u ovim aktima. ta rješenja trebala bi biti u skladu sa rješenjima temeljnih akata, ali znamo da je život prilično kompliciran. Znamo da komisija na taj način pokušava zadržati svoj utjecaj. Temeljni utjecaj koji je imala u prošlosti kad je dolazilo do preraspodjele uloga među raznim institucijama Europske unije. Zbog toga je ova tema vrlo osjetljiva i mi bismo stvarno htjeli da zastupnici odnosno njihove namjere budu uzeti u obzir sa strane komisije u trenutku kad ona predlaže neke mjere ili rješenja. Sada molim e, direktora da odgovori na pitanja. Izvolite, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Htio bih sada odgovoriti na neka od pitanja koja su postavljena. Neću odgovoriti na sva pitanja, nego na ona koja se tiču domene o kojoj danas raspravljamo i za koje sam ja nadležan. U središtu naših nastojanja i aktivnosti jest poboljšanje suradnje sa državama članicama. Želimo bolji prijenos podataka. Gospodin Danton je stvarno e, pogodio i potpuno točno rekao da se to događalo i u prošlosti. Neke aktivnosti su imale za cilj to da poboljšamo našu mogućnost analize tržišta pomoću podataka koji su ažurniji, pouzdaniji i dostupniji na našoj razini. Ovaj je sustav koji ćemo mi primijeniti u ovom slučaju i svakako ćemo se potruditi da učinimo nešto više u odnosu na neke, samo neke promjene u delegiranim aktima. Želimo osigurati da se te brojke koriste brže i na sustavniji način. E, prilično sam siguran da ćemo imati dobre rezultate na temelju onoga što će nam drve članice poslati. Međutim, postoji određena poteškoća, mi možemo iskoristiti samo podatke koje dobijemo od država članica, a za neka tržišta dolazi do velikih zakašnjenja možemo svakako pokušati ubrzati prijenos podataka. S druge strane, sve što trebamo kako bismo upravljali tržištem pomoću informacija koje imamo jest e, sustav koji će biti pouzdaniji. Nakon osam godina iskustva na poboljšanju sustava, trenutno mogu reći da se sada podaci vrlo brzo šalju, oni su vrlo blizu stvarnosti i mislimo da se ti instrumenti mogu koristiti i za trgovinske aspekte i slično. U ovom postupku i mislim na to što ste vi spomenuli, gospodine predsjedniče. Ono što je važno je da budu uključeni svi dionici. Zato smo ovdje danas kako bismo objasnili koji su elementi naših rasprava unutar različitih stručnih skupina. Ovaj odbor je pozvan da sudjeluje u našim raspravama. Znamo da ćemo surađivati i dalje sa stručnjacima u ovom domu i htio bih pozvati sve vas da nastavimo s ovom raspravom. Znate da ćemo predložiti dalje inicijativa i htjeli bismo na samom početku surađivati s vama. U ovom slučaju moram reći da na stolu imamo rezultat posla koji su odradili svi oni koji su sudjelovali u ovom procesu. Po mom sudu ovdje se radilo o vrlo otvorenom postupku koji je omogućio svima da izraze vlastite zabrinutosti. I ponavljam, ovdje smo danas kako bismo dali stručna objašnjenja u vezi s nekim pitanjima koje ste htjeli detaljnije proanalizirati. Hvala. pani Hvala. Ako nema pitanja sa strane zastupnika, zahvaljujemo našem gostu i predstavnicima komisije na ovim informacijama koje smo dobili. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Danas u 17.30 imat ćemo zajedničku raspravu s odborima ENVI i DEVE o sigurnosti e, opskrbe hranom uoči svjetskog dana za hranu. E, nadam se da ćete svi sudjelovati. Radi se o zajedničkoj raspravi sa odborom DV i MV. Odbor Agri e, ne smije se isticati zbog odsutnosti. Svi naši koordinatori trebaju se uključiti E, u tu zajedničku raspravu. Zahvaljujem još jednom predstavnicima komisije. Sada idemo na 11. točku dnevnog reda. Razmjena gledišta o oplemenjivačkim pravima uzgajivača na biljnu sortu i nedavnoj odluci Europskog ureda za patente o patentiranju biljnih značajki. imat ćemo sada raspravu o pravima poljoprivrednika, odnosno uzgajivača biljaka. Gospodin Hajtuma je e, skrenuo našu pozornost na tu temu. Nedavno smo odlučili da, proši, da se e, uzme u obzir odluka vijeća, proširenog žalbenog vijeća Europskog ureda za patente. Zato su koordinatori odlučili održati raspravu o toj temi zato što je odluka ovog vijeća takva da bi mogli imati značajne posljedice na sigurnost opskrbe hranom. Predlažem da damo riječ e, gospodinu temi koji će nam objasniti o čemu se ovdje radi. I također će nam e, izložiti svoja razmišljanja o ovoj temi. Nakon toga ćemo dati riječ predstavniku Europske komisije. I na kraju imat ćemo pitanja i odgovore kolega i kolegica. Izvolite, gospodine Hvitema, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Poštovani kolege i kolegice, ovo je vrlo kompleksna tema i zato želim govoriti na nizozemskom. Zahvaljujem kolegama koji su mi dali potporu kako bismo ovu temu stavili na naš današnji dnevni red. 15. ožujka ove godine donesena je presuda u vezi sa dosijeom sa predmetom o brokuli i rajčici. I zato je sada moguće dobiti patente na temelju tehnika uzgoja. A to sve što se tiče novih uzgojenih sorti. Europski parlament je podnio rezoluciju u tom pogledu, dakle Europski e, ured za patente kroz biološke procese uzima u obzir način na koji se uzgajaju biljne sorte a uzima u obzir i početni materijal. U rezoluciji Europskog parlamenta nakon e, izjašnjavanja Europskog ureda za patente pristup e, biljnom materijalu je sada normiran. I mi smo uvijek pokušavali doći do balansa između s jedne strane privatnog vlasništva i druge strane mogućnosti dobivanja patenta za biljne značajke. Mnoge su se tehnike razvile u međuvremenu i to je jako važno za naš, sigurnost naših biljnih sorata. Na temelju procjena Broj biljnih sorti se smanjila od 2000. godine do danas. Mogućnost dobivanja e, patenta za biljne značajke dakle ovisi i o tehnikama uzgoja. Imamo jako mali broj biljnih sorti koji e, ostaje i to ima reperkusije na sigurnost e, naše hrane. Što se tiče činjenica da imamo veliki broj sorti, znamo da među njima imamo i mnoge koje su posebne. Imamo 260 zahtjeva za dobivanje patenta, a oni su još u proceduri, a tiču se voća i povrća. To sve prema pravilima Europskog ureda za patente. Zato Europska Komisija Unija treba nešto poduzeti po tom pitanju. U ime našeg odbora u Europskom parlamentu tražim da izradimo rezoluciju u pogledu e, dobivanja patenta, patentiranju biljnih značajki na temelju postojećih uzgojnih tehnika. Htio bih pitati Europsku komisiju da mi kaže traži li ona sada nekakvo rješenje za to pitanje. Ja nisam to protiv patentiranja biljnih značajki, niti protiv patentiranja tehničkih rješenja, ali treba imati na umu to da moramo zadržati biljne značajke. Sve u svakom slučaju ovisi o novim izumima. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Hujtemi, a sada dajem riječ e, predstavniku komisije. Izvolite. Hvala predsjedavajući, gospodine Hujtema, poštovani zastupnici. Kao prvo zahvaljujem na mogućnosti e, da kao predstavnik komisije komentiram ovo osjetljivo pitanje vezano uz patente i e, prava oplemenjivača. Komisija je upoznata sa odlukom proširenog žalbenog vijeća Europskog ureda za patente iz ožujka ove godine. E, u toj odluci govori se o temeljnim biološkim procesima. Naravno da je ova odluka izdana sa strane neovisnog tijela, to je Europski ured za patente, to nije tijelo Europske unije, to je važno reći. Međutim, mi znamo koje su političke implikacije ove odluke. Jasno je da se radi o vrlo važnom pitanju i da stvarno znamo da moramo pratiti što će se događati nakon te odluke. E, neke su zabrinutosti izražene u e, sektoru oplemenjivanja i uzgajivača e, i oni znaju da je tema o kojoj danas govorimo vrlo značajno. Rezolucija koju je parlament izdao 2012. godine e, govori upravo o toj temi. Stvorena je grupa stručnjaka od 15 stručnjaka iz različitih država članica. Ne radi se samo o stručnjacima u polju patenata, nego i osobama koje se bave i zaštitom na temelju patenata. I tu je i direktiva koja se bavi ovim pitanjem. E, patentiranje proizvoda je u središtu e, rada ove skupine stručnjaka Vjerojatno na početku ideće godine e, ćemo imati dodatne rezultate i tada će svako imati pristup mišljenju o tom pitanju. Htio bih e, vam skrenuti pozornost na to da imate podatke o sastavu e, skupine stručnjaka na web stranici. Na temelju stručnjakovog mišljenja komisija će djelovati i sljedeći korak e, bi se trebao uskoro saznati u tom polju. Ovo je pitanje hitno, mi smo toga svjesni. Ne čekamo jednostavno odluku ove skupine stručnjaka, nego pokušavamo naći neka rješenja koja bi mogla doći u susret očekivanjima dionika. E, već vam mogu reći jednu zamisao koju, koju imamo, a to je osigurati da je određena sorta dobro poznata kod dodjeljivanja patenta, jer znate da je u odluci žalbenog vijeća spomenuto to da e, se ovdje treba ispoštovati kriteriji e, mogućnosti patentiranja određenog proizvoda. Postoji i temeljno pitanje, postavio gospodin Huitema, ali jedan dio ovog pitanja može se riješiti boljim e, praćenjem temeljne sorte. Evo, to je sve od mene, a svakako ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Dziękuję i Hvala vam. Nikad vas nis, e, nisam vas predstavio. Vaš ime je John Legal iz, iz glavne uprave Grow, a ne glavne uprave Agri. Uglavnom želim vam dobrodošlicu, osobito s obzirom na činjenicu da ste vjerojatno prvi puta u ovom odboru. Gospođa Hennes Garcia ima riječ. Hvala vam. Hvala što ste otvorili ovo pitanje. Ovo je doista važno pitanje. Mislim da komisija treba usvojiti jasno stajalište po ovom pitanju. Jer ako je jedna stvar omogućila poljoprivredi da e, napreduje, u ovom dijelu upravo je to zbog oplemenjivanja. Budući e, od, zapravo od usvajanja konvencije o oplemenjivačima, mi smo uspjeli razviti ovu tehnologiju, no nažalost sa ovom nedavnom odlukom Europskog ureda za parlamente za patente, pardon, ovaj razvoj događaja je ugrožen i sada smo suočeni s problemom jer direktiva 44 iz 98. nije u skladu sa načelima Unije i e, prava na biljne vrste. I ova najnovija odluka Europskog ureda za patente imamo određene značajke, karakteristike biljaka koje će podlijegati patentiranju uključujući i neke značajke koje nisu biološke. E, znači li to da ćemo patentirati neke stvari koje već postoje u prirodi? jer e, neka kompanija može patentirati neki gen koji postoji u prirodi što će onemogućiti drugima da to koriste. Na taj način su uzgajivači <clears throat> nisu e, mogli koristiti određeni gen koji bi osigurao drugi oplemenjivač. To bi bilo vrlo jedna teška nemoguća situacija, komisija mora tu vrlo pažljivo postupati jer e, poanta je da napredujemo, da stvaramo veća znanja, a ne da ukidamo mogućnosti širenja tih znanja i privatnih e, i javnih istraživanja. Europski ured za patente nije tu da stvara prepreke. On je tu da pridonese razvoju i istraživanjima. I e, oni trebaju poticati istraživanje e, zato da biste osigurali patent. No nije ideja osigurati prepreke tako nećemo. To treba imati umu, na umu kad se donose političke odluke koje mogu dovesti do toga da taj primarni sektor na kraju odustane od toga. Hvala. Pan poseł Hausling. Hausling. E, pa, liberali i zeleni se ne slažu tako često, ali u ovoj točki se slažemo. Ja ne znam jeste li vi vidjeli, ali ja sam zajednički sa drugim kolegama prije četiri ili pet godina pripremio jedno izvješće koje je doneseno s velikom većinom u parlamentu a naslov je bio nema patenta na život. Mi kritiziramo postupak u kojem Europski ured za patente postupa sa jednom direktivom koja je jasna. Zapravo vi ne možete patentirati život, ne možete patentirati postupak. Naravno na području biotehnologije to je drugo nešto, ali metode uzgoja to ne ide i to nije spojivo sa sadašnjom direktivom. Mi smo to jasno i rekli komisiji da bi komisija trebala zamisliti da Europski ured za patente nije jedina institucija Europske unije, tu su još i drugi sudionici, tu je i Turska, Švicarska i trebali bismo zalagati se za to da ono što odlučimo postane pravo a ne da je to nešto što se može donijeti odluka i pored zakonodavstva koje donosi Europski parlament, komisija i tako dalje. E, problem je u tome da Europski ured za patente naravno živi od toga da dodjeljuje, dodjeljuje patente. Oni imaju svoj gospodarski interes u tome, imat će veće prihode. Zato nije logično E, da oni odlučuju o tom pitanju. E, pitanje koje postavljam komisiji, što je nakon e, što je parlament nakon što je parlament preuzeo tu ulogu, je, je li se za to zalagao da se određene postupovne tehnike zapravo nisu u skladu sa direktivom koja se ovdje primjenjuje kako je to ocijenjeno? Ovdje zaista mislim da pomaže samo politički pritisak. Mi moramo ovdje naše, naše zakonodavstvo o, o e, sjemenom materijalu zaštititi i moramo djelovati politički. Ja bih predložio da to nije samo tema poljoprivrednog odbora, već i drugih odbora, te da još jedan put to bude na raspravi u Europskom parlamentu. Hvala. Gospodin Hvala. Da, e, E, kolega rekao da je i, imovina krađa. No, ja nisam tako radikalan kao on, ali u ovom slučaju smatram doista da je imovina krađa je ova odluka e, prošljenog žalbenog odbora je zapravo ozbiljni napad na javnu e, javno dobro jer daje se patent za rezultat konvencionalnog uzgoja komercijalne vrste, a proces je zapravo biološki, što u skladu sa člankom 4 direktive o zaštiti biotehnoloških izuma se ne može patentirati, ali i članak 53b Europske konvencije o patentima koja kaže da osnovni biološki procesi za proizvodnju životinja i e, biljaka ne mogu se patentirati. Znači to je vrlo jasno i u svjetlu ta dva primjera pokazali smo da direktiva nije dovoljna. E, mislim da je ovo izvrnuta interpretacija iz tih e, članova žalbenog odbora i sad treba vidjeti što učiniti još je 200 slučajeva koji čekaju na odluku, a koji će ovisiti o ovoj odluci. Ja bih htio pitati komisiju pitanje o ovoj istoj temi 24.6. E, smo imali slučaj, komisija treba vrlo jasno zauzeti stavište o tome s obzirom na direktivu 1944, to je važeća direktiva i mislimo da u ovom slučaju treba tako odlučiti. Hvala, gospodin Egnja. Pa kad se Martin Hosling i ja o nečemu slažemo, onda mislim da definitivno komisija treba to primiti na znanje. A ovdje govorimo o toj odluci Europskog ureda za patente koja je napravila presedan e, gdje kaže da možete sada patentirati jednu e, značajku, a ta značajka je već postojala u, u našem okruženju, u prirodi. Iz toga dolazi tri, tri točke. Jedna je etička, a to je da patenti na živi svijet ne bi trebali biti mogući onda imate još i pravnu točku. E, jedan ili dvoje ljudi je već e, reklo da je ova odluka e, zapravo iz, izbrisala granicu između otkrića i izuma. I to je ključno. Ako uzmemo to u obzir, onda je cijeli taj proces patentiranja mnogo lakši. Osim toga, e, ako se to učini na ovaj način, onda mali i srednji proizvođači će biti e, spriječeni u provođenju određenih inovativnih metoda. I siguran sam da na to isto jako brine. Nitko od nas to ne želi. Ja vam želim dati primjer iz prošlosti gdje je poljoprivreda e, iskoristila neku E, prirodnu značajku, a to je recimo kod pšenice ona sposobnost da stoji uspravno e, jer postojale su sorte pšenice koje bi padale što je otežavalo žetvu i činilo ovaj je pšenicu manje kvalitetnog i tako dalje. A oni uzgajivači koji su uspjeli osigurati tu značajku, ne samo da su želi patentirati tu značajku, već su željeli, da su oni željeli patentirati tu sposobnost pšenice da stoji uspravno, oni bi doista e, na taj način ucijenili cijelu branšu. E, moramo razmišljati izvan okvira. E, ako neko izmisli nekakav alat za obradu drveta, naravno taj alat možete patentirati. No, može li se patentirati sve što će se s tim instrumentom izraditi? Ja mislim da je to nemoguće. Jer e, na ovaj način se blokiraju inovacije i e, ja, jedan mali uzgajivač me zamolio da ovo pročitam, da će se ovime blokirati inovacije, a komisija ne bi smjela učiniti ništa s ovim efektom, s ovim učinkom. Dziękuję. Pan poseł Dorfman. Hvala gospodin Došman. Hvala. E, ja ću isto zahvaliti se što je ova tema na dnevnom redu jer je to jako važna tema i ja e, mogu samo se pridružiti svemu što je danas ovdje rečeno. Mislim da moramo jako paziti da ne miješamo zaštitu vrsta i mogućnost patentiranja. Ja ovdje postavljam pitanje zaštite sorte kao neko ko razvije novu sortu i snosi troškove toga. On ima naravno pravo korištenje, ekskluzivno korištenja te sorte, a i prodaje svoje sorte. I to je u redu. E, no razlika e, na e, u odnosu na pravo patentiranja je upravo iznimka znači gdje se ako se upotrebljava određena vrsta uzgoja svatko može primijeniti tu sortu. Ako mi postavimo zapravo to u pitanje, onda e, ćemo u Europi imati samo velika poduzeća e, jer postoje brojni e, proizvođači koji imaju pristupa tim sotama i ako tog pristupa više ne budu imali, onda će biti manje tih patentiranih linija i njih će koristiti samo velika poduzeća a mali proizvođači koji rade izvrstan posao, a osim toga i instituti i sveučilišta će ostati izvan tog područja i mi bismo trebali spriječiti e, mogućnost da se tako nešto patentira i mislim da nije dovoljno e, gledati tu što će biti dalje, što će se dogoditi to je premalo. Mislim da doista trebamo izvršiti politički pritisak kako e, ovaj način patentiranja ne bi išao dalje. Hvala. Sa prethodnim govornicima jer su me kontaktirali mnogobrojni e, proizvođači, uzgajatelji biljaka, ali isto tako predstavnici civilnog sektora koji se snažno protive ovakvoj odluci i zabrinuti su zbog mogućih posljedica do kojih e, će doći iz tog razloga e, što je procjena da e, će ekonomski Možemo? Imamo li prijevod sad? Dakle, kontaktirali su me mnogobrojni uzgajatelji biljaka i predstavnici civilnog, civilnog društva koji se e, protive ovakvoj odluci smatraju da će ona imati daleko svežne posljedice, stoga podržavam sve ono što su moji prethodnici rekli. Želim upozoriti da će također ova odluka na neki način uništiti ekonomski potencijal proizvođača i uzgajatelja biljaka zbog toga što će se troškovi znatno povećati i to na način koji je ovog trenutka teško e, predvidjeti. Isto tako e, uzgajivači biljaka će biti pogođeni zbog e, buduće koncentracije na tržištu sjemena na razini Europske unije i e, porasta e, naravno e, većih udjela većih multinacionalnih tvrtki u industriji sjemena. Moram izreći svoj osobni stav da se doista protivim patentiranju na biljkama i životinjama i zbog etičkih razloga jer po mom mišljenju život se ne smije patentirati i mislim da bi se i neki znanstvenici i političari trebali a posebno oni u multinacionalnim kompanijama e, trebali prestati igrati e, Boga. E, nama vrijeme istječe zato pozdravljam ovu inicijativu kolege Huteme koji, koju je on danas ovdje izložio jer nakon ove odluke tisuće prijava za patente koje su bile zabranjene su sada otvorene na osnovu presude i to nas sve treba doista zabrinuti i pozvani smo na hitnu aktivnost. Stoga smatram da naš odbor za poljoprivredu može pomoći da se zabrani patentiranje na biljkama i životinjama i da se u tom možemo pozvati na Biotech direktivu 98 eh, kroz 44 eh, kroz EC, posebice članak 4 te direktive i očekujemo ovdje i proaktivnu ulogu Europske komisije. Hvala lijepo. Dziękuję. Pan poseł Belder. Berger. E, kolega, u. Hvala vam, predsjedavatelju, kolega. Zajedno s vama ja izražavam zabrinutost zbog činjenice da je Europski ured za patente je potvrdio patente na povrće. Patenti na biljke su doista nepovoljan razvoj događaja. Očito je da postoji neka rupa u zakonodavstvu i to zakonodavstvo treba popraviti. 2011. Europski parlament u svojoj rezoluciju protiv patentiranja biljaka. I to je, imali smo veliku većinu u parlamentu i mi još uvijek čekamo Europsku komisiju da djeluje po tom pitanju. Ja vjerujem da Europski parlament mora odaslati snažan signal i još jednom pozvati komisiju te osigurati da zakonodavstvo u ovom području bude jasno. Hvala. Pani Bueno, creo que no queda muchos argumentos ya. En todo caso... Pa mislim da nema se još više mnogo toga za reći no ja u cijelosti odbacujem ovu odluku o mogućnosti patentiranja biljnih sorti i želim da nam komisija objasni koji, e, koji pilot projekt, o kojem pilot projektu oni govore. Neki projekt koji se odvija između ureda za patente i drugog spomenutog ureda. I panów posłów. Rozumiem, że możemy poprosić o komentarz. E, Iscrpili smo sada popis govornika, što znači da dajem riječ Europskoj komisiji. Imate riječ. Thank you very much. Hvala. I želim zahvaliti svim e, zastupnicima parlamenta koji su upravo iznijeli svoje mišljenje o ovom konkretnom pitanju. Želim skrenuti pozornost e, uvaženih e, zastupnika na činjenicu da je e, komisija od 2012. godina je poduzimala mjere, nije samo čekala da vidi što će se dogoditi. U, trenutku donošenja rezolucije bili su neki postupci u tijeku pred žalbenim vijećem, dakle, upravo to jedan i brokoli jedan, dakle, E, to se nadovežalo na rezoluciju koju je podnio Europski parlament u kojoj se isključivalo dakle, nakon te odluke predmet je pokrenut pred proširenim žalbenim vijećem E, kad se postavilo pitanje mogućnosti donošenja patenta za e, biološke procese i na to je išao priziv u ožujku. Dakle, ako želite kriviti komisiju za nešto, onda činite to od ožujka, zato jer je prije toga odluka bila o postupku. U međuvremenu, zbog kratkoće vremena, naravno nismo prekrižili ruke i čekali, nego smo radili sa stručnom skupinom na različitim pitanjima. Imali smo vrlo živahne rasprave o tom pitanju. Komisija je pokrenula različite inicijative i sada ih pratimo. Vi tražite pojašnjenje i izmjene, no u svakom slučaju Mm, to će zahtijevati određeno vrijeme, zato jer ne možete preko noći promijeniti zakonodavstvo koje je na snazi, a um, naročito zakonodavstvo Europskog ureda za patente. Zatim e, treba vidjeti koja će koju će odluku donijeti komisija na kolegijalan način sa svim različitim glavnim upravama koje su nadležne za ovo područje. Mi razmatramo mogućnost donošenja kratkoročnih odluka. Vi ste se e, osvrnuli na pilot projekt koji sam spomenuo i taj bi projekt mogao pomoći u određivanju prioriteta u ovom području da se ne donose patenti za neinventivne izume zato jer su neki patenti već dodijeljeni i već su poznati poznate prednosti ovih značajki. Dakle, praktički govoreći nastojemo poboljšati situaciju i e, izveći da se dodjeli previše patenata na ovom području, no naravno praktično govoreći to neće riješiti pitanje načela o tome može li se patent udjeliti za proizvode koji e, su dobiveni ključnim biološkim procesima i želim to istaknuti da je svakako namjera komisije pozorno pratiti i procjenjivati situaciju i donijeti onda odluku sukladno tome početkom iduće godine. I gospodine predsjedavajući, htio bih predati riječ našim kolegama iz DigiSante koji bi htjeli dalje pojasniti ovo pitanje. Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala još jednom. Htjela sam vas razuvjeriti da komisija doista izbrza prati razvoj situacije i također odluke proširenog žalbenog vijeća Europskog ureda za patente. Također nas zabrinjava ravnoteža između biljnih sorti i patenata, naročito kada se to odnosi na prava oplemenjivača i na pitanje ograničenog pristupa biljnoj različitosti. I svi znamo da je uzgoj biljaka važan i da je to u središtu, u srži prehrambenog lanca i da pridonosi kvaliteti života u zelenijem gospodarstvu i naravno oplemenjivači moraju imati pristup biljnom materijalu. Nakon ove odluke Ured za e, biljnu raznovrsnost je organizirao jedan stručni seminar gdje smo slušali izlaganja stručnjaka o tom e, pitanju kako bismo razumjeli koje bi bile moguće posljedice ove odluke i također se raspravljalo o, o mogućnostima za budućnost. Raspravljalo se također i o mogućnosti dodjeljivanja patenata i o načelima, ali e, kratkoročno gledano komisija smatra da treba praktično djelovati tako da bi najbolje rješenje bila bolja suradnja između Ureda za patente i e, Ureda za e, biljnu raznovrsnost i to je već započelo. Mislim da je sada najvažnije e, utvrditi ispravnu metodologiju za uzgoj bilja i kao što je spomenuo kolega mogu se E, koristiti, odnosno Europski patent, e, ured, ured za patente bi trebao imati bolji pristup e, bazama podataka, tako da bi to u praktičnom smislu podiglo standarde kada je riječ o zahtjevima za dodjelu patenata u ovom području. Dakle, uvjeravam vas da doista izbliza pratimo tijek događaja. Hvala. Bardzo dziękuję. Hvala. Gospodin Hajtala želi uzeti riječ? Da. Čini se da svi smatraju da je ovo doista važno pitanje i želim zahvaliti svima na njihovim doprinosima i mislim da bi bilo dobro poraditi na rezoluciji i da se pošalje usmeno pitanje, ispričavam se. question sa rezolucijom e, kako bi se izvršio veći politički pritisak po ovom važnom pitanju. Hvala. Ok, možemo możemy w takim razie e, powoli kończyć. Bardzo dziękuję panu posłowi za... U redu. Onda bismo mogli završiti. Polako, hvala vam eh, na ovoj inicijativi i na postavljanju ovog doista važnog pitanja. Mi smo se uglavnom usredotočili na reformu ZPP-a, na tržište, na krizu, ali zapravo malo razgovaramo o pitanjima koja su važna za budućnost poljoprivrede. Znamo da su multinacionalne kompanije sve jače, imamo sve veću koncentraciju na tržištu sjemenog materijala, ali to pogađa ne samo i poljoprivrednike, nego i potrošače. Argumenti komercijalne prirode koje navode multinacionalne kompanije sve više određuju kretanja u ovom sektoru, tako da smatram da Komisija treba biti čuvar, zaštitnik interesa poljoprivrednika koji su raspršeni i koji nemaju toliku snagu na tržištu. Ovo tržište je obilježeno naravno istraživanjem, inovacijom, znanstvenim istraživanjima. Tu mislim naročito na male proizvođače koji neće biti u, u iskoristiti ove nove sorte ili nove vrste. Zato moramo razgovarati detaljnije o ovim pitanjima i doista mi je drago što smo svi složni po ovom pitanju čak i u svjetlu onoga što smo čuli od komisije. Mi ćemo se naravno pozabaviti opet ovim pitanjem jer će situacija na ovom sektoru odrediti stupanj inovacija u ovom sektoru i na tržištu, a zatim tu je i pitanje prehrambene sigurnosti. Hvala svima, hvala predsjednicima komisije, gospodinu Hajtema i svim prisutnima, a sljedeća točka na dnevnom redu je odobrenje preporuka koordinatora odbora AGRI. Gospodine Nikolson. Um, izgubila sam sada broj, ne mogu ga naći, ali mislim da je to negdje na posljednjoj stranici. 7.2. 72, odnosno 7.2. Eko uzgoj. Dakle, pretposljednja rečenica, dakle, da se izbriše jedan dio rečenice. Odnosno da se izbriše tekst possible alternatives. E, e, autora. No, simply to confirm that since there is no objection, we will make the correction. Da, htio sam uh, potvrditi da unećemo ćemo izmjene koje ste tražili. Mam prožbe. Dakle, čuli smo potvrdu tajništava. A ja ću vas nešto zamoliti. Molim vas doista da sudjelujete na sastanku u 17.30, dođite i malo ranije. To je zajednički sastanak, zajednička rasprava. To je e, na trećem katu u zgradi PHS, prostori C50. Bilo bi šteta kada zastupnici u odboru Agri ne bi bili prisutni. Sada najme riječ koordinatorima, jednu minutu po osobi, onda ćemo čuti i e, različite predstavnike odbora. Imamo dakle sat vremena predaha i u 17.30 e, se vidimo opet na zajedničkoj raspravi s odborom za okoliš.